u pogledu e, primjenjene vanjske dimenzije zajedničke ribarstvene politike. Hvala vam. Uvaženi kolege, ja bih najprije zahvalila kolegama iz odbora te izvjestiteljima u sjeni na, odlično, na odličnoj suradnji. Mislim da ovaj izvještaj šalje vrlo jasnu poruku e, podrške Europskoj komisiji. Isto tako, izvještaj definira koji su prioriteti našeg odbora kad je riječ o pregovorima o novim međunarodnim sporazumima. Kao što znate, gotovo 64% mora je izvan jurisdikcije mm, unklosa Stoga uredba o održivoj eksploataciji resursa nije uključena u tu e, konvenciju. Konvencija je stara 35 godina. Primjenjuje načelo slobode mora u svijetu gdje su se stvari znatno promijenile, gdje se gospodarstvo e, diversificiralo, potreba za hranom i za resursima dramatično raste. Stoga, tu konvenciju e, treba uskoro mijenjati kako bismo je uskladili sa sadašnjim e, potrebama. Što se tiče sporazuma, najbitniji sporazum na kojeg želimo skrenuti pažnju je sporazum UNFSA koji je potpisan 1995. E, to je sporazum o e, ribljim stokovima i bavi se područjima koji su izvan nacionalnih jurisdikcija. To je u principu dobar sporazum, možda bismo morali razgovarati o nekim njegovim detaljima. No naš odbor preporučuje da mm, predložimo i zadržimo odredbe iz ovog sporazuma u budućim e, pravnim instrumentima, kako god se oni zvali. 2004. opća skupština UN-a je odlučila započeti sa prvim koracima kako bi se revidirala konvencija. 2015. u lipnju Opća skupština UN-a je odlučila pokrenuti raspravu i pregovore u okviru e, preliminarnih pregovora i povjerenstava. Ta bi povjerenstva trebala krenuti s radom ove godine i ja se nadam da ćemo prvi izvještaj dobiti sljedeće godine. Cilj svega ovoga je pripremiti se za pregovore E, o jednom međunarodnom pravnom instrumentu koji će pokriti e, dakle riblje stokove i unaprijediti situaciju. Ja bih htjela skrenuti pozornost na vrlo važnu ulogu koju je odigrala Europska komisija. Europska komisija je naime bila jedan od inicijator ovog e, pothvata. No još bih vam htio, htjela skrenuti pažnju da postoje zemlje koje bi željele izuzeti određen broj aktivnosti iz e, područja promjene ovog sporazuma. I to, stva, to nam stvara brojne poteškoće zato što Europska komisija i Europski parlament se ne slažu sa izuzećima. Uključivanje ribolova u taj novi pravni instrument je za nas prioritet i to iz svih razloga koje sam upravo spomenula. No, tu je još jedna bitna stvar. To ne smije dovesti do toga da se ponovno ispregovaraju e, m, sporazumi iz 1995. o ribljim stokovima. Isto tako smo preporučili da se iskoristi, proširi i poveća važnost Međunarodne organizacije za upravljanje ribarstvom E, ta je organizacija bila vrlo aktivna i vrlo bitna, baš kao i e, regionalne e, organizacije za upravljanje ribarstvom i htjeli bismo zapravo poteknuti zemlje da budu članice takvih, da budu potpisnice takvih sporazuma. Bojim se da ovakvi sporazumi ne mogu biti uspješni ako ne sudjeluju sve zemlje i ako se ne uključe sva područja. Mi se nadamo da ovaj novi međunarodni pravni instrument da će uključiti i jednu e, strukturu koja će donositi odluke. Hvala vam, a sljedeći je gospodin Matu na jednu minutu. Hvala vam. Gospodin predsjedavajuća, gospodine povjereniče. Najprije želim čestitati izvjestiteljici na ovom izvještaju. I sada ovdje govorimo o novom pravnom instrumentu kojim ćemo regulirati naša mora. No najprije želim reći da ne trebamo više regulacije. Okvir koji imamo je dovoljan. I ono što je bitno da ga svi poštuju. Zato što nema smisla da dodajemo više e, zakona ako to nitko ne poštuje. Time nećemo zaštititi bolje naša mora. Očito je da do sada to nismo učinili baš dobro i da ne koristimo učinkovito instrumente koje imamo na raspolaganju. Regionalne ribarstvene organizacije su e, kompetentne i moraju upravljati ribljim resursima i moraju to nastaviti učiniti. Stoga ja smatram da se moramo usredotočiti na jačanje i poboljšanje koordinacije između međunarodnih i regionalnih organizacija i da e, sve zajedno se moraju olatiti posla ako žele adekvatno upravljati ribljim e, fondom. Hvala vam. Hvala vam. Sljedeći je gospodin e, Santos na jednu minutu. Hvala vam. Gospođo predsjedavajuća, hvala povjereniku i hvala izvjestiteljici. E, ovo je vrlo važna tema i za bioraznolikost. Zato smatram da moramo koristiti jedan znanstveni pristup. Spomenuli ste ranjive ekosustave te, te posebno osjetljiva područja. valja razmišljati o priznavanju konvencije o zaštiti biološke raznolikosti. Ta se konvencija bavi svim problemima bioraznolikosti i funkcioniranju ekosustava. Dakle, kombiniranje ta dva pristupa u ovom izvještaju bi moglo dovesti do stvaranje svjetske mreže zaštićenih morskih područja a to je prema mojem mišljenju jako bitno za očuvanje naših oceana i morskih resursa. Hvala vam. Hvala vam. Ja bih čestitao gospođi Nikolaj, izvjestiteljici na ovom izvještaju, koji vodi računa o svim temama koje su nam bitne. Opća skupština UN-a je odlučila razviti e, pravno obvezujući instrument na međunarodnoj razini kako bi se potakla, potaklo održivo korištenje morskih resursa. Ova konvencija un je obvezna za provođenje i to ne samo od strane zemalja članica Europske unije, nego svih zemalja, dakle i zemlja kandidatkinja. Zaštita resursa je od iznimne važnosti i zbog toga bi Europska unija trebala ozbiljno voditi računa o pružanju podrške ribarima u svim zemljama članicama, a posebice onima u mojoj zemlji u Grčkoj. Hvala vam. Sada gospođa Ferreira na jednu minutu. Hvala predsjednice. Očuvanje morske biološke raznolikosti u međunarodnim vodama zahtjeva da uložimo napore u suradnju na međunarodnoj razini. Ujedinjeni narodi su dobar format, dobar forum za provođenje koordinacije i za provjeru napretka. Izgradnja na taj način se možemo pobrnuti da morske resurse eksploatiramo na održiv način. UNCLOS je dobar okvir za to. Mjere koje su provedene temelje se na kvalitetnim znanstvenim činjenicama i analizi utjecaja naših aktivnosti na pomorsko okruženje. Europska unija nije od početka imala konzistentnu ulogu. E, tu je dobar primjer ribolova na velikim dubinama. zašto možemo raditi neke stvari izvan Evropske unije koje nisu prihvatljive unutar Evropske unije? Gospodin Polčak. Zahvaljujem gospođo predsjedavateljice. Ja želim podržati sve inicijative koje vode tome što je tema današnje rasprave. Dakle, održivi razvoj mora i ribarstva i bioraznolikost mora. Međutim, s druge stvari, strane mora nam biti jasno da mi u EU imamo probleme i da imamo posla sa razvojem koji vodi tome da e, koji zapravo ide na, na uštrb bioraznolikosti. Primjerice da su obalna područja preurbanizirana, da previše ljudi stanuje u obalnim područjima, pa i intenzitet e, ribarstva i, e, e, zapravo dovodi u, pitanje postojanje riba i ribljih fondova pa i zagađivanje od strane flota. To je sve što treba naglasiti, a pozdravljam ovo izvješće. Gospodin Kaputo, jedna minuta. Hvala vam. Smatram da je pravovremeno Pravovremena ova mjera UN-a čiji je cilj zaštititi morsku bioraznolikost u područjima koja nas spadaju pod nacionalnu jurisdikciju. Aktivnosti je sve više i sve je veći pritisak na morske resurse i zbog toga je zaštita potrebna. Razvoj pravno obvezujućeg međunarodnog instrumenta koji će biti doista obvezujuć i koji će biti e, dobro koordiniran mora voditi računa i o aktivnostima ribolova u novi e, međunarodni okvir se moraju uključiti i e, sve štete koje se događaju u moru te odgovornost u cijelom lancu za takve štete Zbog toga je predviđen instrument kojim bi se napravila procjena učinka na okoliš i vidjelo što ima značajan učinak na morski okoliš. Te aktivnosti moraju biti popraćene e, sa praćenjem Hvala. Gospodin Kun se i također javio u spontanom javljanju za riječ, pa budući da imamo vremena možete dobiti riječ. Poštovana predsjedavateljice, ja volim e, ovu parlamentarnu raspravu gdje možemo čuti različita mišljenja i pa pritom i možemo i sami iznijeti određene argumente. Provedba međunarodnih e, sporazuma je alfa i omega. Mi e, imamo zakone, to je već i rečeno, no mi moramo e, biti snažniji u našem tržišnom položaju. 70% ribljih proizvoda koji se troši u Europi su uvezeni. Samo 30% je iz našeg vlastitog ulova i akvakulture a uz to e, Južna Azija, e, uvozimo ribu iz Južne Azije i iz drugih područja, a e, oni uopće ne kontroliramo da li oni provode održivost, politike održivosti. I zato mislim da trebamo imati eko naljepnicu prema kojoj trebamo ocjenjivati svoje proizvode. Mi se trebamo držati tog uvjeta i to bi bilo pošteno i za naše vlastito ribarstvo. Hvala. Hvala. sada gospodin e, Ceklih u e, ime komisije umjesto povjerenika Vele. Hvala predsjednice, uvaženi zastupnici. Dopustite mi da prije svega pozdravim ovo izvješće na vlastitu inicijativu o izvješću koje se tiče Konvenciju Ujedinjenih naroda o pravu mora i isto tako aspektima ribarstva obuhvaćenim međunarodnim sporazumom o morskoj biološkoj raznolikosti u područjima izvan nacionalne jurisdikcije. Ovdje je naglasak na usklađivanju međunarodnog prava mora sa razvojem događanja u proteklih deset godina 2006. godine je održan prvi sastanak. Ovo izvješće gospođe Nikolaj koje želim ljubazno zahvaliti je uistinu pravovremeno s obzirom na otvaranje pregovora o ovom međunarodnom instrumentu, a do toga je došlo posljednja dva tjedna, dakle u ožujku i travnju. Nakon toga će biti održan drugi sastanak krajem kolovoza od 26 kolovoza do 12. rujna. U ovom izvješću se s pravom naglašava da će novi pravni instrument obuhvatiti niz aspekata što omogućuje e, pomorske genetske resurse kao i pitanja raspodjele e, dobrobiti, zatim e, pomorska zaštićena područja, ocjena utjecaja na okoliš, izgradnju kapaciteta i e, transfer tehnologije u pomorstvu. Jedan od ciljeva ovog novog sporazuma bit će uspostavljanje mehanizma kojim će se omogućiti upravljanje zaštićenim pomorskim područjima, što će pomoći svjetskoj zajednici da ispuni e, obveze e, preuzete na sastanku, odnosno na konferenciji o održivom razvoju da 10% oceana treba biti zaštićeno na taj način do 2020. godine. Europska unija također želi da odredbe UNCLOS-a o, o analizi utjecaja na okoliš budu operativne. To je neophodno kako bi se ublažile aktivnosti koje negativno utječu na morsku biološku raznolikost. Sve aktivnosti na otvorenom moru koje mogu utjecati na biološku raznolikost u moru, što uključuje i ribarstvo, trebaju biti obuhvaćene novim sporazumom. Međutim, pritom se ne smije ugroziti postojeća tijela, međunarodna tijela koja se bave ribarstvom kao i zakonski propisi. Time bi se isto tako trebale zaštititi e, odredbe o zaštiti biološkoj raznolikosti u drugim instrumentima. Slažemo se da UNFCA i dobro funkcionira, i da samo treba poboljšati provedbu. Isto tako nastavljamo podržavati rad e, regionalnih organizacija za upravljanje ribarstvom. Ja sam predan tome da radim na tome da ove organizacije djelotvornije e, rade posebno na zaštiti migracijskih stokova. Europska unija i Europska komisija će i dalje imati vodeću ulogu u pregovorima na razini UN-a i branit će potrebu za boljom zaštitom e, morske bioraznolikosti sukladno međunarodno preuzetim obvezama. Također ćemo nastaviti podržavati rad regionalnih organizacija za upravljanje ribarstvom kako bi se uspostavila odgovarajuća ravnoteža između očuvanja i održivog korištenja resursa. Slično kao što smo učinili e, kroz posljednju reformu zajedničke ribarstvene politike. Nećemo dopustiti da ovi pregovori ugroze e, ravnotežu prava i obveza kako je već definirano Konvencijom Ujedinjenih naroda o pravu mora. Mi smatramo da je to pravni okvir temeljem kojeg bi se sve aktivnosti e, na moru trebale provoditi. Želim vam još jedan zahvaliti na e, vašoj potpori u borbi protiv e, nezakonitog ribarstva. To je jedan od naših prioriteta. Mi ćemo nastaviti raditi s našim međunarodnim partnerima kako bismo se borili protiv tog e, ozbiljnog ozbiljnog ekonomskog i ekološkog problema. Hvala povjereniče. Ovime zaključujem raspravu, a glasovanje će se održati sutra. I sada prelazimo na